Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. Quiero dar la bienvenida a la señora Ninette Kelly. E, dobar dan, želim prije poželiti dobrodošlicu gospođi Kelly, koja je predstavnica Ureda visokog za izbjelice u Libanonu, koja će nam govoriti o stanju, e, o situaciji sirijskih izbjeglica. Kao što sam e, rekla, Uh, ona je predstavnica Ureda visokog povjerenika za izbjeglice UNHCR-a i opisat će nam situaciju milijuna Sirijaca koji su uh, pobjegli od građanskog rata i ta brojka će uskoro vjerojatno dostići 4 milijuna. Humanitarna situacija u kojoj žive te osobe je zabrinjavajuća a najgore situacija za mlade. Gotovo dva milijuna mladih osoba, osoba ispod 18 godina, živi na taj način i izgubit će sve svoje mogućnosti za život. Osim toga, tu su i e, stotine tisuće dječaka i djevojčica koji su rođeni u egzilu i mogu biti e, osobe bez državljanstva prema međunarodnom pravu. Gospođa Kelly će nam održati prezentaciju kakva je situacija trenutačno i želim joj zahvaliti i na njezinom radu i na radu organizacije. Nakon toga će gospođa Biller i gospodin Widenholzer, oni su putovali u regiju, tako da nam i oni mogu e, dati svoje mišljenje. Gospođa Kelly, želim vam dobrodošlicu, puno vam hvala što ste došli i imate riječ. Hvala vam. Drago mi je da, ste, da sam ovdje e, sa vama i prije svega kada radite u Libanonu i kada stalno svjedočite humanitarnoj katastrofi e, i to već četiri godine, pomalo izgubite perspektivu o tome što se događa u ostatku svijeta. Zato mi je drago da sam ovdje e, danas s vama i želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europskoj uniji koja je pomagala i humanitarno i u smislu razvoja u Libanonu. I to sad čini već četvrtu godinu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važna pomoć Europske unije. Sigurna sam da ljudi dolaze ovamo i neprestano vam zahvaljuju, tako da nije da sada činim nešto novo. Ali Europska unija je već u ranoj fazi krize uvidjela potrebu da je potrebno pružiti humanitarnu pomoć i od Europske unije smo stvarno jako brzo dobili humanitarnu pomoć i na taj uspjeli pomoći izbjeglicama, ali istovremeno i pomoći, Libanonu da se snađe s ovom ogromnom tragedijom. Danas bih vam malo prikazala e, izazove s kojima se suočavamo i koja je najgora situacija zato što ovdje je stvarno u igri i sigurnost u Libanonu kao i e, životi preko milijuna izbjeglica koji žive u Libanonu. Dakle, riječ je o e, osjetljivoj zemlji i važno je da im neprestano pružamo pomoć i pokazujemo solidarnost. Ovo je situacija u 2011. Tada smo u lipnju te godine imali 2000 izbjeglica. Libanon je zemlja od 4 milijuna ljudi, 10.000 kvadratnih kilometara. Oni od vas koji su posjetili zemlju jako dobro znaju koliko je to zapravo mala zemlja. U jednoj godini broj je porastao sa 25.000 ne, evo, vratimo se na prethodni slajd. Dakle, od 2011. do 2012. E, broj je sa 2000 porastao na 25400. No najveći porast e, se dogodio između 2012. i 2013. kada je pola milijuna izbjeglica ušlo u e, Libanon. To je stvarno ogroman broj. I sljedeće godine je došlo još pola milijuna izbjeglica i broj je porastao na preko milijuni sto tisuća izbjeglica. Danas, u ožujku 2015 u Libanonu živi 1 milijun 183 tisuće 109 e, izbjeglica. Ako pogledate ovu kartu, vidjet ćete ova bijela područja. To su planine u središnjem dijelu i u istočnom dijelu zemlje. To je dio koji je sada pod sukobom. To znači da su izbjeglice rasprostranjene po cijeloj zemlji u 17 općina od e, kolovoza prošle godine e, vlada je pokušala staviti ograničenja kako bi spriječila ulaznic, ulazak izbjeglica u Libanon. Ova vam karta jako dobro prikazuje kako to izgleda zapravo u stvarnosti, da dobujete stvarni dojam. Dakle, ovo je područje koje Libanon pokriva u usporedbi sa Belgijom i mislim da na ovaj način možete shvatiti zemlja i koliko je teško prihvatiti milijun izbjeglica u razdoblju od 18 mjeseci. Zamislite što bi se dogodilo u Belgiji ili u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji da dobije isti broj izbjeglica, a u ovom trenutku moramo reći da izbjeglice predstavljaju jednu četvrtinu ukupnog stanovništva tu su, uh, dakle, riječ je ovdje o izbjeglicama iz Sirije, a osim toga uh, tu su i izbjeglice iz Palestine koje žive u Libanonu od 1960-ih, a onda uh, su tu još palestinske izbjeglice iz Sirije. Tako da je to stvarno ogromno, ogroman broj ljudi u Libanonu. E, Libanon snosi posljedice sirijske krize i u gospodarskom smislu, zato što prije imao snažnu trgovinsku vezu sa Sirijom. Tako da pada trgovina, pada povjerenje potrošača, padaju ulaganja i sve to negativno utječe na gospodarstvo. Dodajte tomu i dolazak e, jednog milijuna izbjeglica, izbjeglica i sve to vrši ogroman pritisak na malu zemlju koja već ima e, nedostatnu infrastrukturu i javnu upravu. Kad je riječ o politikama vlade, i tu stvarno mislim da je situacija nevjerojatna. Činjenica da u vijestima niste čuli o nikakvim nasilnim prosvjedima, o e, demonstracijama protiv izbjeglica. Mislim da je to nevjerojatno svjedočanstvo o tome kako su Libanonci odgovorili na tu krizu koliko su otvorenosti i velikodušnosti pokazali, ja tako što još nisam vidjela u svojem životu. Čak i u ovom trenutku kada dolazi do porasta napetosti, to je još uvijek u vrlo, malim, e, vrlo malo. I postoje zajednice u kojima ima više izbjeglica nego libanonaca. I ako s njima razgovarate, oni će vam reći mi ih moramo zaštititi jer su to naši braća i sestre. Tako da to je doista nevjerojatno. Osim toga, Libanon je imao i političkih poteškoća od izbijanja krize. Ovaj, ovaj vam grafikon pokazuje kako smo imali prijelaznu vladu upravo u trenucima kada je došlo do najvećeg e, ulaska izbjeglica u zemlju to znači da se u tom periodu nisu donosile politike niti usvajali zakoni od svibnja 2014. kada je istekao e, mandat predsjednika Izvršna vlast postoji, no e, mora donositi sve odluke apsolutnom većinom. To znači da je e, donošenje politika otežano i da je političko okruženje vrlo nestabilno. Na ovom sljedećem slajdu vidite da su u listopadu uspjeli postići konsenzus oko jedne politike – a politika koju vidite na ovom slajdu dakle ima jedan, e, jednu stranicu i sadrži četiri načela. Prvo je sporazum da zemlja i vlada više ne mogu prihvatiti izbjeglica, budući da je jedna četvrtina stanovništva predstavljaju izbjeglice, ne mogu učiniti više. Drugo, žele ulagati više u sigurnost od kolovoza prošle godine možda znate da, su, da je ISIS ušao u jedan grad na sjeveru Libanona. Tamo imamo 45 tisuća izbjeglica i to je destabilizacijski faktor u e, Libanonu. Stoga je naglasak stavljen na sigurnosne mjere, na sigurnost lokalnih zajednica, zatim da se ograniči pravo izbjeglica na rad te da se olakša teret e, kojeg snosi Libanon i to kroz pomoć međunarodne zajednice. U proteklih nekoliko mjeseci smo vidjeli da je vlada definirala ograničenja na ulazak izbjeglica u Libanon, tako da e, je sada broj izbjeglica mali, mjesečno e, su brojke pale za 80%. To znači da iako još uvijek Libanon ima značajnu populaciju izbjeglica, taj e, broj ipak još uvijek ne raste i to je zapravo pomoglo smiriti napetosti u zemlji, no nije ih potpuno e, ugušilo zato što pojedine skupine još uvijek očekuju da, izbjeglice, da se izbjeglice vrate svojim e, kućama. I to je nešto na što moramo paziti zato što mnogi od vas e, znaju kakva je situacija u Siriji i ona nije ni pošto stabilna. Druga stvar, iako se neke izbjeglice puštaju u zemlju, kriteriji za prihvat nisu još uvijek sasvim jasni. I radimo sa vladom kako bismo imali malo definiraniji postupak na vlada je definirala ozbiljnija ograničenja o obnovi e, prebivališta i sadrži jako puno zahtjeva koji se odnose na dokumente koje izbjeglice e, nemaju, zatim da se plaćaju naknade koje izbjeglice si ne mogu priuštiti i isto tako da potpisuju izjave da neće raditi dok su u Libanonu i da će se vratiti u Siriju kada ih se to e, zamoli. Sve je to vrlo osjetljivo zato što izbjeglice se počinju osjećati sve nesigurnijima u Libanonu i to je upravo ono što nas najviše brine zato što ne želimo vidjeti da se e, ovako velik broj stanovništva osjeća e, odsjećen od zajednica u kojima žive. E, još nekoliko informacija o Libanonu. Ovaj slajd mi se jako sviđa. Ovo na lijevoj strani su granično područje i tu su neformalna naselja. Izbjeglice žive u zajednicama u cijelom Libanonu, oko 17% ih živi u privremenim kampovima. Mnogi od njih su smješteni u graničnim područjima. Tako da ovo što vidite je jedno trokutasto područje i to su osobe koje su bile izbačene, a ovo je područje tek 5 km udaljeno od e, granice sa Sirijom gdje se vode i tek itekako vode borbe. E, Vlada se brine da e, pobunjenici ne pređu granicu i ne zarobe ove izbjeglice. A šatori koji se nalaze izvan ove e, označene, označenog područja su još nesigurniji. Tako da, eto, ovime vam želim pokazati koliki je strah koje Libanonci osjećaju i koliki je strah da će se e, ISIS proširiti dalje po zemlji. Kad je riječ o potrebama, tu vas nećemo iznenaditi, većina izbjeglica se Većina izbjeglica se već u Siriji premještala nekoliko puta i sada su došli u Libanon. Uglavnom su izgubili članove svoje obitelji, izgubili su svoje domove. Mnogi od njih su e, nepovratno obilježeni onime što su doživjeli i nemaju nikakvih resursa. Znamo da oko 30% e, domaćinstava vode samohrane majke. To je doista vrlo teška situacija za majke da se brinu E, same za djecu bez svojih muških partnera. I to u zemlji u kojoj se osjećaju toliko nesigurno. 39% svih izbjeglica imaju specifične potrebe. To su osobe koje pate od fizičkog individualiteta, možda su žrtve traume, možda su to djeca, osobe koje su bile zlostavljane ili seksualno iskorištavane. Zamislite 1,1 milijun osoba koje nemaju nikakav, eh, nikakav pristup zdravstvenoj skrbi. Mm, zdravstvena skrb u Libanonu je vrlo skupa i eh, zahvaljujući doprinosima Europske unije smo uspjeli pružiti primarnu zdravstvenu skrb eh, više od 90 tisuća osoba svakoga mjeseca. Sekundarna zdravstvena zaštita je doista nešto što si nikako ne možemo priuštiti. I posljedice toga se vide na fotografiji ovog dječaka koji je bio opečen preko lica za vrijeme sukoba u Siriji i e, otac ga je zamotao u deku i pobjegao u, u Libanon. Uspjeli smo ga spasiti, ali nismo uspjeli rekonstruirati njegovo lice i to nas nažalost sve podsjeća kakve su posljedice sirijskog sukoba. Kad je riječ o hrani, izbjeglice dobivaju 72%, dakle kroz svjetski program za hranu i UNICEF. No te organizacije i dalje trebaju doprinose kako bi ispunile potrebe izbjeglica. Svjetski program za hranu pruža pomoć tim zemljama i e, hrana je i dalje potrebna, a vrijednost je bila, e, se stalno smanjuje. Ljudi pribjegavaju strategijama, vrši se pritisak na djecu da rade, e, sklapaju se prisilni brakovi. 31% izbjeglica, što je znatan dio stanovništva, ako se broji dakle, da je to 1,1 milijun osoba, 31% dakle, žive u neodgovarajućim životnim uvjetima. E, mi pokušavamo učiniti sve što možemo, ali vlada ne želi trajne, e, trajne rješenje ovog pitanja e, i zato što ne žele potaknuti izbjeglice da ostanu Stoga doista pokušavamo osigurati pomoć kako god možemo, nudimo peći za grijanje, ali ne možemo učiniti mnogo više od toga. Znamo da izbjeglice plaćaju najam, 82% izbjeglica ipak na neki način plaćaju e, najam, to znači da gospodarstvo Libanona dobiva oko 43 milijuna dolara svaki mjesec. To je vrlo interesantna statistika zato što se vidi da ipak mogu postojati koristi kad je riječ o ugošćavanju ovakve e, zajednice, no negativni šokovi su ipak e, znatni. Jedan od najšokantnijih statističkih podataka je sljedećim. 400 tisuća e, djece u školskoj dobi živi trenutačno u Libanonu, a u školama je bilo tek oko 3000 tisuće su išli u školi. Radili smo sa Ministarstvom obrazovanja i, i u ovom slučaju je Europska unija bila vrlo velikodušan partner i pružila podršku kako bismo gotovo 100.000 tisuća djece upisali u javne škole u Libanonu. Na taj je broj pristalo ministarstvo i mm, na to smo uspjeli postići uz UNICEF i druge organizacije te uz financijski doprinos i Europske unije. No, unatoč tome, ostaje još 300 tisuća osoba koje nisu u školama. I mm, to je tragedija zato što se to ne događa samo ovu godinu, već je situacija bila ista i u prethodnim godinama i ta djeca gube vrijeme i bojim se da će izgubiti i budućnost. I doista ne bih voljela da oni postaju ono što se zove izgubljenom generacijom. Neki od vas su, eh, neki su zainteresirani za uh, preseljenje za oko 130 tisuća izbjeglica se planira da će biti preseljeni do 2016. Imamo preko 7 tisuća e, zahtjeva, a osim toga tu imamo i programe humanitarnog prihvata. Njemačka je pokrenula to jest mm, pojednostavnila je mm, postupke za dobivanje viza. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to bitan signal zemljama koje snose ovaj ogroman teret. Ali to je naravno velika pomoć i e, izbjeglicama, to što će ih prihvatiti i druge zemlje. Prije nego što završim, želim se još osvrnuti na jednu stvar mi e, smo osmislili naš program dakle da ide kroz javne institucije tako da sve ono što osmislimo za izbjeglice može donijeti koristi i e, libanonskom društvu. E, još jednom Europska unija je bila ključna u ovim naporima i sredstva za razvojnu pomoć i za humanitarnu pomoć su bila stvarno dobro potrošena. Ja bih bila stvarno ponosna da sam građanka Europe zato što bih bila vrlo ponosna pomoći koje je Europska unija pružila pomogli smo i pružili pomoć ne samo javnim školama, već i bolnicama, zdravstvenim e, klinikama i e, centrima zajednice. Sljedeći slajd vam pokazuje projekte koji se organiziraju na lokalnoj razini, dakle to su projekti koji donose potrebne usluge zajednicama koje nisu imale sve te usluge prije krize, ali onda još s dolaskom izbjeglica dodatno trpe. Svi su ti projekti jako puno značali zajednici i pomogli su e, da napetosti, da se ne razviju napetosti. No, iako sam to sve sada rekla, još uvijek smatram da moramo učiniti mnogo više za Libanon. Libanon ne dobiva pomoć koliko i ostale zemlje u regiji, a dijelom zbog svoje političke konfiguracije ali moram vam reći da je u ovom trenutku stabilnost stvarno na kocki. Jako je puno mm, pomoći pruženo dakle, u razvojnom smislu i u humanitarnom i na tome treba i dalje e, i treba nastaviti u tom smjeru. 60, e, dakle većina izbjeglica živi na područjima gdje živi 65% siromašnih osoba u Libanonu, to smo prikazali na prethodnom slajdu. Osim toga želim reći da radimo sa 71 agencijom u Libanonu. Nedavno smo objavili jedan poziv. Dakle, to je plan za pomoć izbjeglicama na regionalnoj razini. Ako pogledate dakle, ovaj dijagram, možda ne vidite dobro, ali za humanitarnu pomoć su naša sredstva ista koja smo imali na raspolaganju lani, a broj izbjeglica se udvostručio. Tako da, eto, toliko od mene. Hvala. Hoćemo li najprije dati riječ gospođi e, lohpile i gospodinu Weidenholzer, pa će nakon toga zastupnici postavljati pitanja? Da, najprije dame. Lohpiler, ladies first. Onda gospođa Lohpiler. Um, so, Hvala vam. Dakle, prošli tjedan smo uspjeli na tri dana otputovati u Beirut, Libanon i zahvaljujemo se UNHCR-u što nam je temeljito nas izvijestio o situaciji ondje, a zahvaljujemo i europskoj delegaciji jer susreli smo se sa veleposlanikom i drugima koji su nam pomogli u logističkom smislu. Kao što ste rekli, ovaj problem je e, izniman. Najprije smo posjetili Bekaveli, e, Dakle, to je najplodnije područje cjelokupne regije i onda je lako vidjeti kako Libanonci izbjegavaju riječ logor. Jer kaže da to je smatrao da će biti usporedivo sa palestinskim izbjeglicama koje će zauvijek ondje morati ostati i da su oni ipak upotrebljavam tu riječ, organizirali logore u kojima su pružene osnovne potrebe, no sela i okoliš prepunje koliba, e, odnosno svovrsnih improviziranih nastambi, gdje doista ne znam kako ljudi preživljavaju. Ove zime su preživjeli tri snježne oluje u takvim uvjetima. Neću ponavljati ono što ste već rekli. Mislim da libanonskoj vladi moramo zahvaliti na tome e, što su učinili u puštanju izbjeglica u zemlju. Mislim da jedna od četiri osobe, dakle u Libanonu, je danas izbjeglica. I to je nešto što doista moramo priznati. Svejedno, čuli smo nešto o preporukama za libanonske vlasti i za UNHCR u smislu mogućih promjena. Dakle, ukoliko imamo, ako ste registrirani izbjeglica, E, tada ne možete raditi, morate e, obećati da nećete raditi, ali ovo zadovoljavanje osnovnih potreba je doista osnovno, a svakih šest mjeseci morate platiti više od 200 dolara po osobi, e, po kućanstvu i pitanje je, dakle, odakle vam taj novac, kako biste se mogli registrirati. Dakle, trebalo bi razmotriti da možda ta naknada nije ipak previsoka. Također vidjela sam da imaju novu graničnu uredbu što se tiče sirijskih izbjeglica. E, mislim da ona datira iz siječnja. I situacija je takva da granična kontrola bolje funkcionira, što znači da kad kada dolazi do velikih poteškoća. Imali smo situaciju gdje su izbjeglice iz Sirije navikli da država plaća zdravstvo, na to su dakle bili navikli, ali tako što ne postoji u Libanonu. Imali smo jedan slučaj obitelji sa pet djece i jedan od roditelja dobio je rak, nije imao novca za lijek u Libanonu, tako da su se vratili nazad, prešli su granicu jer su ondje to mogli dobiti besplatno. Djecu su ostavili ondje, a nakon što se zatvorila granica ne mogu se vratiti. Bila je još jedna situacija i to smo medijima vidjeli e, sa sirijskom zajednicom koju je napala islamska država, a s druge strane e, libanonske granične vlasti su e, okrenule glavu na njihovu stranu i pomogle im da pređu granicu, tako da su sirijske obitelji ondje mogle naći mjesto za boravak. Neki od aktivista su rekli da je doista vrijedno hvale e, i da bi libanonske vlasti morale nacionalnu politiku napraviti koja se bavi e, krizom sirijskih izbjeglica, jer ovo imamo sve u, fragmentirano u komadićima, a pri tome bi trebalo i pomoći strane UNHCR-a. Također bi e, mogli pomoći u osposobljavanju što se tiče e, pravnih pitanja u lokalnim općinama i kod e, službenika u graničnoj policiji jer je došlo do nekih slučajeva gdje to nije baš dobro funkcioniralo. A u državama članicama, e, rekli ste 39% izbjeglica imaju neke posebne potrebe i mislim da bi bilo dobro da države članice upotrebe te programe preseljavanja e, gdje se dobiva određena, određeni financijski iznos od Europske unije. E, u svakom slučaju do sada se nije dovoljno učinilo u tom smislu. Kao što ste također rekli, izbjeglice e, stvaraju konkurenciju lokalnom stanovništvu, jedni drugi su e, dobri poduzetnici i e, obitelji srednje klase koje započinju poslove zapravo su suočene sa konkurencijom i ne postoji ondje nijakva regulativa kako se sa time nositi. I u tom sektoru koji ima vrlo nisku razinu prihoda također se, e, su konkurencija stanovništva u ruralnom sektoru. Tako da dolazi do velikih napedosti s kojima bi se trebalo pozabaviti. Možda bi jedna opća politika bila dobra za to. Problem obrazovanja, kao što ste rekli sami, možda ćemo imati jednu izgubljenu generaciju. UNHCR je izračunao 150 650 dolara po djetetu godišnje koje su potrebni za školovanje. No, samo ove godine imamo 60 tisuća sirijskih izbjeglica u školama, a u Libanonu nemamo sustav javnog školstva i oni koji imaju više novca koriste privatne škole. Dakle, što se time Europska unija bi se trebala sredotočiti na to pitanje obrazovanja e, izgubljene generacije, ali takva generacija koja samo doživljava frustraciju, a ne obrazovanje, će biti mnogo više otvorena problemu radikalizacije. Hvala. Samo malo. Imamo e, posjetu i stvarno mi je drago da ste tu, ali molila bih vas da sjednete. Ima jako puno slobodnih mjesta, tako da molim vas da se sjednete. Por favor, siéntense porque es muy difícil hablar. Eh. Muchas gracias. Gracias. Äh, ich möchte mich auch dem anschließen. Hvala vam lijepo. Ja bih se želio nadovezati na ono što je rekla gospođa Lohbiler. Dakle, svi smo doista impresionirani onime što je do sada učinjeno i onime što preuzima na sebe libanonsko stanovništvo. Dakle, jedna četvrtina, gotovo trećina stanovnika su izbjeglice i ono što je meni bilo iznenađujuće je da se ne čini da imamo konkretne statistike. Proces registracije e, ne provodi vlada, već UNHCR. I koliko smo čuli, podaci se prosljeđuju vladi, to će učiniti u travnju. I to je možda nešto što zapravo niti ne žele da se odradi, jer toliko opterećenje doista nezamislivo. Također smo vidjeli, a to nam je velik razlog za brigu, e, kada smo raspravljali sa aktivistima za ljudska prava, čuli smo o postojećim napetostima između lokalnog stanovništva i izbjeglica, čiji broj sve više raste. Dakle, dolazi do mogućnosti dumpinga plaća i spremnosti ljudi da rade u uvjetima radnim koji su nezamislili. No, njima je potreban novac i to će učiniti. Naravno, to će pak dovesti do sukoba sa eh, lokalnim stanovništvom, njihovim trgovinama i sl. Izbjeglice se tada optužuje da su također odgovorne za nestašice struje, optužuje ih se da su oni razlog povećanje stopa kriminala, a i statistika znamo da to nije istina. No, te napetosti je potrebno shvatiti ozbiljno i vi ste lijepo pokazali na slajdu koliko se to brzo razvija. No, kako možemo kontrolirati tu situaciju? Koliko se može izdržati? Možemo li još izdržati godinu dana u takvoj situaciji? Također imamo i te granične kontrole. Ljudi s kojima smo mi razgovarali rekli su da granični prijelazi e, da ondje nema velikih sukoba i nema velikih sukoba u Siriji, tako da nema ni velikih migracija, tijekova migranata koji ulaze u Libanon. No, ukoliko se nešto dogodi, naravno, taj cijeli sustav graničnih kontrola bio bi nedostatan i došlo bi do masovne imigracije. Pitanje koje smatram da su si svi postavili sich so irgendwo in einer Warteposition nach Europa Bila je činjenica da libanonska vlada situaciju doživljava privremenom, jer smatra da će se ljudi vratiti nazad ili otići dalje. Kada smo raspravljali sa ljudima iz Iraka, oni naravno ne žele da ljudi iz eh, njihovih područja eh, se sele jer dolazi do još većeg pritiska. Pitanje je dakle što možemo zapravo činiti, moramo govoriti o brojkama, o statistikama, ako govorimo o europskom programu preseljavanja, eh, a mislim da moramo o tome govoriti, Jednostavna je činjenica da ne možemo to odgađati do nedogleda. Novac je sljedeće pitanje. Europa je mnogo toga preuzela, no ukoliko Eko na raspolaganju ima 23 milijuna eura, UNHCR e, ne dobiva sredstva e, koje su im doista potrebna, tada će zapravo e, se pokazati da bi to bila sjajna investicija za Europu, mogućnost da više učine, jer s vremenom kada se brana otvori nećemo moći izdržati pritisak. Možda ne pamtimo tako daleko, no Libanon je imao 15 godina građanskog rata i to nije bilo toliko davno. I imamo palestinske logore koji su iz toga proizašli, tako da su nam mnogi ljudi rekli da se boje da bi ponovno moglo doći do iste situacije ponovno to bi moglo dovesti i do novog građanskog rata u Libanon ukoliko se stvari ne budu razvijale u dobrom smjeru. A uzevši to u obzir, doista je sjajno što radi međunarodna zajednica, no smatram da su nam potrebni dodatni resursi, a mi kao zastupnici parlamenta imamo odgovornost da pozovemo sve stranke da sudjeluju, inače će ovo jednostavno nastaviti i dalje biti bure baruta i utjecati na cijelu Europu ukoliko ne djelujemo sada. Sada da vidim tko se želi javiti za riječ. Dobro. Dat ću, riječ, ću vam riječ da, dakle, do 5 i 15, a nakon toga će nam gospođa Kelly odgovoriti. E, vidjela sam gospođu Bingberg da se javila za riječ. E, Hvala vam. Za početak možda bih mogao prije svega izraziti zahvalnost UNHCR-u koji sjajan posao obavlja i mislim da je važno da se sve države članice pobrinu da pružimo podršku UNHCR-u. E, čuli smo koliko oni pate i sa koliko malim iznosom možemo postići veliki efekt multiplikatora i pomoći velikom broju ljudi. Dakle, hvala UNHCR-u. Libanon također e, ogromnu odgovornost e, preuzima, možda čak i previše. Čuli smo od prethodnih govornika da je došlo do određenih napetosti. Čitala sam u jednoj obitelji e, čiji otac je bio zidar, trenutno je nezaposlen i to zbog toga što izbjeglica za manje novca to može odraditi. On je nezaposlen, njega obitelj nema prihoda, no on neće dobiti podršku novac, pomoć od UNHCR-a, tako da vidimo kako stanovništvo u Libanonu također pati, a prethodni govornik je već na to i ukazao. U moje zemlji, u Švedskoj, vidim kako smanjujemo humanitarnu pomoć, jer i mi uvelike e, preuzimamo odgovornost što se tiče prihvata izbjeglica. No ako i sami počnete e, zbog toga patiti, ne možete više ulagati e, u UNHCR, što je šteta jer bismo trebali pokušati pomoći što je više ljudi moguće. Ja bih vas pitala što zapravo UNHCR želi da mi u Europskoj uniji učinimo. Želite li da uložimo više novca? Želite li da više izbjeglica prihvatimo? u Europskom parlamentu rekli smo da postoji želja za zajedničkom politikom azila i veleposlanstvima u raznim ambasadama gdje će se moći prijaviti i zatražiti humanitarnu lizu. Da li zagovarate to? Senjora Kinge. Grazie. E, Hvala. Ja vam se zahvaljujem na izlaganju koje nam je dalo jako puno podataka i zahvaljujući kojem smo vidjeli na koji način možemo pomoći. Prije svega vam želim reći da sam imenovana da budem izvjestiteljica za izvještaj o situaciji u sredozemlju u kojem će se raspravljati o e, cjelovitom pristupu Europske unije na temu imigracije. Ja smatram da je ovaj izvještaj vrlo bitan i obuhvatit će velik broj tema, dakle e, temu preseljenja između ostalog, e, zatim potragu i spašavanje, provedbu članka 80 i brojne druge teme koje se odnose na Europsku uniju, ali i na države u susjedstvu. Stoga sam vas htjela pitati možemo li e, surađivati u sljedećih nekoliko tjedana i što e, vi zapravo očekujete od Europske unije. Voljeli bismo čuti vrlo konkretne odgovore. Dakle, željeli bismo čuti točke i što točno možemo učiniti. E, grazie. Eh, Mr. Demesmaker. Hvala. Sada gospođo Demesmejker. Gospodin. Hvala predsjedavajuća. Gospođo Kelly, najprije dopustite da vam zahvalim, da zahvalim na izlaganju. Uveliko cijenimo posao koji vaša organizacija, UNHCR, obavlja i trebali bismo pokazati puno poštovanje libanonskoj vladi i stanovništvu, što je... Evo, ja sam belgijanac i, mogu zamisliti kakav to pritisak predstavlja na društvo, takav masovan priljev, skoro 1,2 milijuna izbjeglica. Vi ste to već sve rekli, no Libanon je imao tešku se moje pitanje jest do koje mjere je priljev migranata u Libanon promijenio politike, vjersku sliku zemlje, imajući na umu na tešku ravnotežu koja je uspostavljena tamo. Dakle, možda su te ravnoteže promijenjene. Dakle, kako je to utjecaja sve imalo na opću situaciju? Međunarodna zajednica već puno toga radi. Mi smo uvijek pružali podršku kao međunarodna zajednica, mi podržavamo to što radi međunarodna zajednica, no što je najžurnije sada? Da li se radi o novcima ili o nekim drugim mjerama koje bismo trebali poduzeti? Koja je vaša ocjena napora koje ulaže međunarodna zajednica glede prihvata sirijskih izbjeglica? Da li se tu radi o nedovoljnom broju zemalja koje otvaraju svoje granice izbjeglicama ili o e, nedostatnim financijskim sredstvima kako bi se pružila podrška zemljama koje primaju izbjeglice. I u najboljem slučaju kraj sukoba bi predstavljao sigurno poboljšanje i nadu da se izbjeglice vrate svojim domovima no to je nešto o čemu u ovom trenutku možemo samo maštati. I kratkoročno nam se ne čini da će to se pretočiti u javnost, tako da e, pritisak i dalje ostaje, sukob je u tijeku i pritisak migranata će i dalje biti tu. Dakle, pitanje je koliko vremena susjedne zemlje mogu nastaviti primati e, te e, ogromne brojeve izbjeglica. Dakle, rekli se da je Libanon eh, skoro doslovno zatvorio eh, granice i ljudi koji bježe, čiji su, su životi ugroženi, oni su eh, oni i dalje bježe. Dakle, to je jako zabrinjavajuća situacija. Samo malo trenutak, gospodin nama je i e, prvi tajnik veleposlanstva iz Libanona. Dat ću vam nekoliko minuta jer nemamo jako puno vremena, ali eto, želim vam dobrodošlicu i izvolite. Hvala, U biti ja bih želio staviti naglasak na neka pitanja o kojima se raspravljalo i najprije bih želio govoriti o dokumentu, političkom dokumentu vlade iz 2014. godine. Želim reći da e, je taj dokument o politici e, govori o smanjenju broja izbjeglica i o pojačanoj sigurnosti, ali tome je tako nakon tri godine priljeva i nakon tog silnog iskustva, tako da pretpostavljam da je gospođa Kelly u potpunosti svjesna toga. Što se tiče očekivanja neki na neki smatraju da bi se izbjeglice trebali vratiti svojim domovima i no, ipak naš stav je da razmotrimo tri održiva rješenja, no u svakom slučaju trenutno mi činimo sve što je u našoj moći da pružimo međunarodnu zajednicu izbjeglicama iako mi nismo potpisnici e, konvencije o izbjeglicama iz 1951. godine. Što se tiče obnavljanja boravišne dozvole, e, to je stvar to se radi o formalnosti i svi izbjeglice ili podnositelji zahtjeva uvijek moraju imati važeće dokumente a onda kada ih nemaju, onda trebaju obaviti još jednu formalnost kako bi ih dobili. I želim naglasiti također činjenicu kako e, je Libanon predložio, iznio jedan e, plan za izlazak iz krize i to je rađeno u saradnji sa UNHCR-om i gospođa Kelly upoznata s tim. A kada se radi o određenju statusa izbjeglica, e, UNHCR se time bave i mi smo izuzetno zahvalni unhcr na tome, no to bi trebala, to je načelno e, odgovornost e, države koja prihvata izbjeglice da rješavaju pitanje azila. Eto, toliko od mene i želim još jednom zahvaliti na ovom svemu, gospođo. nada, muchísimas gracias por, por haber intervenido. Hvala vama što ste došli na ovu raspravu. Gospođo Kelly, izvolite. Najpša hvala. Jako mi je drago vidjeti da je vlada Libanona ovdje zastupljena je. Želim vam čestitati na nevjerovatnom e, trudu e, koji je vaša vlada i država uložila. Ja to nikad, e, nikad ne želim biti škrta na riječima, možete se osjećati iznimno ponosnim. Ja sam na licu mjesta vidjela što se radi tamo i hvala vam još jednom na svom uloženom trudu. Evo nasljed ću odgovoriti na posljedna pitanja redoslijedom koji su postavljeni. Što se tiče obučavanja graničara i drugih, mi radimo na tome, imamo dobar plan s ministarstvom E, unutarnjih poslova, o osposobljavanju mjesnih policajaca i općinskih djelatnika i to se radi u suradnji sa Ministarstvom za unutarnje poslove i internim sigurnosnim snagama. To je projekt koji financira također, sufinancira Europska unija, tako da i na tome vam zahvaljujemo. Surađujemo s Ministarstvom za socijalne poslove za e, humanitarne slučajeve i to je E, nešto što jako napreduje, no i tu je slučaj da e, javno obrazovanje, a tu ima stotno tisuća djece u javnom školstvu, Dakle, što se još povećalo zadnjih nekoliko tjedana, mi tu surađujemo e, s Ministarstvom za obrazovanja. Tu imamo UN-ove agencije, donatore, međunarodne partnere, i cilj je da se ostvari cilj od e, e, takozvani cilj e, da imamo da dođemo do brojke od 400 tisuća djece u školskom sustavu do 2016. godine, ali istina je da je cijena po djetetu koji je potvrdila Svjetska banka dosta visok, dakle 600 dolara po djetetu Dakle, treba skupiti e, sredstva za to, ali to je cilj, dakle, surađivati sa, s Libanonom i podržati institucije i staviti djecu da se školuju. A u međuvremenu imamo 300 tisuća djece koje su van školskog sustava i moramo naći rješenja za njih zajedno sa Ministarstvom obrazovanja za e, neslužbene e, službene rješenja. Što se tiče ovih brojki, istina je da je UNHCR koristi bioteknologiju E, biometričku tehnologiju za sve izbjeglice koje želimo e, registrirati i e, kad njihovi dokumenti isteknu nakon godinu godinu i pol dana mi ih držimo u evidenciji i tako tu smo sklopili sporazum sa, vladom Libanona i ministarstvom za socijalne poslove to je jako važno jer Libanon treba znati između ostalog tko je na njegovom teritoriju i država preuzima veću, sve veću ulogu glede e, upravljanja toga broja izbjeglica. Da, bez sumnje e, napetosti su tu i e, Sirici izlaze iz tih zatvornih područja, osobito Sirici sa E, sa niskom stručnom spremom ima i koji besplatno rade jer su toliko očajni. Zatim e, dolazi do procjene da 48% ukupne radne snage u Libanonu je u neformalnom e, sektoru, dakle rade na crno. Ima ih puno koji rade u sektoru poljoprivrede i građevinarstvu. Ono što mi predlažemo, ne samo mi, već i druge agencije, jest da, da se da Sirici poštuju libanonske zakone i da rade onim sektorima za koje su dobili dopuštenje. Na tome radimo svojim partnerima i raspravljamo s vladom o tome kakvu politiku rada možemo primijeniti u Libanonu da se omogući gospodarski rast Libanonu te da izbjeglice ne budu samo opterećenje već e, da daju svoj doprinos ali i tu možete zamisliti svoja svoja društva da to nije jednostavna stvar. Čim, vidite, čim lokalno stanovništvo vidi da ima e, konkurencija, dakle, znam, znate sami kakve to probleme može stvoriti. Što se tiče masivnog priljeva izbjeglica, eventualnog ponovnog masovnog priljeva izbjeglica, mi imamo određene planove kako bismo mogli riješiti, odnosno izaći susret s takvim žurnim situacijama, ali očigledno je da bi to bilo, da, slučaj da se to ponovi, to bi bilo iznimno teško za Libanon da se nosi s tim. I time dolazim do jedne važne točke. Dakle, rješenje za ovaj problem jest rješenje e, do kojeg treba doći u Siriji. I ono što e, drži jako živom tu tragediju jeste da dok god e, se ne nađe rješenje za problem u Siriji, nebrojni životi će biti izgubljeni, ljudi će bježati i država će biti sve više destabilizirana s tim sukobom koji, nije, e, koji nisu izazvali i koji nije pod njihovom kontrolom. Što se tiče gospodarske podrške, imali smo puno podrške od raznih e, instrumenta za financiranje cijele Europske unije i će to i dalje nastaviti. Želimo reći svim e, zemljama donatorima, čak i izvan Europske unije. E, sljedeće da nam treba još puno više sredstava. Za Libanon smatra da je zemlja srednjih e, prihoda, ali oni, dakle korisnici velikih sredstava iz razvojnih programa već zadnjih nekoliko godina no situacija je dosta kri... jako je važno da e, i dalje primata sredstva. Meni meni postavljam pitanje što biste željeli da mi napravimo, kako prioritet, kakav prioritet odrediti. Pa evo, prvo da politički se nađe rješenje za sukob u Siriji, jer u suprotnom samo stavljamo e, flaster na otvornu ranu. Bez tog političkog rješenja ljudi će i dalje stradavati velikom broju i zahvaljujući humanitarnoj pomoći smo mi mogli raditi to što radimo, ali to možda neće uvijek biti tako. Dakle, razvoj pomoći treba pomagati libanonskim e, ustanovama i na e, lokalnoj razini. Dakle, E, trebaju agregati, rezervari za vodu i tako dalje. To su stvari, konkretne stvari koje puno znače e, e, zajednicama na terenu, smanjuju njihove E, njihove probleme i napetosti, jer tako Libanonci vide da se od njih ne traži samo da čine više, već vide da su partneri tu i da im pružaju podršku i da im stavljaju na raspolaganje neke usluge koje u nekim zajednicama mjestima nisu imali prije krize. Što se tiče preseljenja imamo sljedeće za reći. Da, mi bismo htjeli da se poveća broj preseljenja u europske zemlje ali tu se ne radi samo o preseljenju. E, ovaj program jednih nacija jest jako kreativan broj e, ljudi koji su primljeni u e, Švedsku je od velikog značaja, to pruža mnoge izbjeg... pruža mogućnost izbjeglicama da studiraju, da se obitelji grupiraju i kada Sirici dolaze u određenu zemlju, to je sve od velikog značaja. Dakle, što se tiče zemlje UNHCR ima jako konkretne prijedloge o kojima se može raspravljati i s vama i kolegama u Briselskom uredu. Bićemo jako sretni upustiti se u jedan e, detaljan i velik dijalog s vama o tome kako mi percipiramo da naše e, naša tijela, naši, naši organi mogu vama pomoći e, glede rada oko Zatim, kako je e, priljev izbjeglica promijenio političku situaciju u Libanu? Što tog pitanja tiče, ja mogu reći da smatram da je sama sirijska kriza e, učinila da se politički čelnici okupe i to na jako pozitivan način. To je pomoglo stabilizirati Libanon. I da, postoje razlike između raznih zajednica, ali do sada se ljudi drže na okupu i ovo je još jedna pohvala Libanoncima koji se čvrsto drže zajedno. Mnogi kažu da je Libanon jedna od najotpornijih e, zemalja na svijetu. Oni su prošli kroz 15, 50 godina građanskog rata, pardon, 15 godina građanskog rata i dalje su tu. To je država koja ima sjajnu industriju i to je čvrsta zajednica. Stvoren je isto tako jedan e, plan za rješavanje kriza, no e, malo prije spomenuto da Libanon e, da je predviđeno 700 milijuna dolara i milijard dolara za e, humanitarnu pomoć e, prošle godine. E, ta konferencija za ove godine je jako važna. Prošle godine 90% preuzetih obveza koje su obećane u Kuvajtu su održane. Dakle, to nam je omogućilo da nastavimo s radom. To je simbolično, ali je jako važno. Jer velika, velika sredstva su već dodijeljena, mi to znamo, ali samo vas molimo da ne zaboravljate te male regije u svijetu koji e, na svojim plećima nose disproporcionalan teret, ali isto tako su jako važni za stabilnost u regiji i puno dalje od same regije i to sve ima veliki utjecaj i na samu Europu. Dakle, evo želim reći da mm, sve u svemu da se nadam da sam uspio odgovoriti na vaše pitanja i najljepša hvala još jednom na pruženoj prilici da razgovaram s vama o ovome svemu. Od ovoga mi je osobno jako stalo i mislim da, eh, evo kao što je ovdje predstavnik Libanona, eh, Libanon je jako važan i zanimljiv slučaj koji, koji vrijedi analizirati i tu se može naučiti što se sve može učiniti i pozitivnog, ali isto tako i što se može desiti ukoliko pomoć, što bi se moglo desiti ukoliko pomoć e, ne dođe i mogli bi se desiti nezamislive stvari. Najljepša hvala. Hvala i vama. Hvala vam na e, vašem ogromnom trudu i hvala, vama što, i hvala vam što ste i došli danas k nama i objasnili nam situaciju. Mi ćemo vas i dalje podržavati koliko budemo mogli. Hvala vam. Se levanta la sesión. Ovime zatvaramo sastanak.